So, colleagues, we have Kolege, vrijeme je za glasanje. So, colleagues, the first vote we have is... Prva tema je izvješće gospođe Regnera. Radi se o zahtjevu za ukidanje imuniteta Stiva Briwa